su neprikladne, najblaže rečeno, i ne stoje. Gospodin Tusk ne vodi izbornu kampanju, već priprema summit u Rigi, sastanak na vrhu u Rigi. Meine... Meine sehr geehrten Damen und Herren. Poštovane dame i gospodo, Drage kolege, možda da razjasnim. Gospodine Jurek, vijeće predstavlja predsjedništvo koje je na dužnosti. Dakle, nazočnost e, gospođa ministrice je uobičajeno za vašu orijentaciju. Gospodin Tusk je predsjednik Europskog vijeća. To je drugo tijelo, to tijelo koje se razlikuje od vijeća Europske unije. To morate moći razlikovati. Vijeće Europske unije nakon eh, sastanka na vrhu će izraditi izvješće koje će podnijeti ovdje. No, svima nam je jasno da javljanja za riječ nemaju veze sa e, izbornom kampanjom u Poljskoj. Svi smo toga svjesni. I sada dolazimo do izbora e, potpredsjednika sukladno članku 15, 17 i 20 našeg poslovnika. E, zaprimio sam sljedeće kandidature sa, svojim, sa svojom suglasnošću svoju kandidaturu je objavio gospodin Fabio Massimo Castaldo. Također e, sa e, njenom suglasnošću sam zaprimio kandidaturu gospođe Aneli Jetene Meki. Kandidati su mi priopćili da su e, e, njihove kandidature predložene sa njihovom suglasnošću. E, izbor će se održati tajnim elektroničkim glasovanjem. Kako biste bili upoznati sa elektroničkim sustavom, najprije ćemo provesti testno glasovanje. Nakon otvaranja glasovanja, zaslon će pokazati sljedeće podatke. Dakle, o čemu glasujemo, to je izbor potpredsjednika, popis kandidata, imena će se pojaviti. E, označite ime, ime kandidata vašeg izbora time što ćete e, plave tipke koje se nalaze desno pritisnete e, možete pomicati kursor prema gore i prema dolje. Kada ste identificirali kandidata za kojega želite glasovati, tada pritisnite tipku plus. Već nekoliko puta sam bio pitan što će se dogoditi ako želite biti suzdržani. Tada morate pritisnuti tipku za e, suzdržane, to je srednja tipka. Tada će se e, osvijetliti plava lampica, ali, što znači da ste vi sudjelovali, no da ste bili suzdržani, ali sudjelovali ste u glasovanju, dakle to je moguće. Isto tako e, moguće je da uopće ne sudjelujete u glasovanju, to možete sami odlučiti kako god želite. da kako bismo se iznenadili u testnom glasovanju smo vam predložili e, pjevačice Monsera Caballé i Julia migenis Johnsons. Dakle, sada testno glasujete za jednu, jednu tih dviju pjevačica. Otvaram sada probno glasovanje. Molim vas da izaberete jedno ime. Vidite sada da piše probno elektroničko glasovanje. Možete glasovati ili za Monsiraka Balje ili e, Juliju Migenek Johnson. Kursor možete pomicati prema gore ili prema dolje. Oni pritisnete tipku plus prema gore. Mislim da e, će ime biti označeno crvenom ili naranđastom bojom. Tehno glasovanje je ovime otvoreno. Jesu li svi glasovali i sudjelovali u e, testnom glasovanju. Drugi puta ću pitati jesu li svi sudjelovali u testnom glasovanju. Ako jesu, onda zatvaram glasovanje. Gospođa Kabalje je e, pobjedila uz veliki odmak 309 glasova. Herr Luke, wollen Sie Gospodine Luke, želite se i vi kandidirati? Izvolite. Ne, ja se ne želim kandidirati, ja bih samo želio zamoliti da se oba kandidata ukratko predstave jer uopće ne poznajem kandidatkinju. Sukladno našem poslovniku to nije predviđeno. E, izbor se odvija bez rasprave.